E, pravedan jer je preferirao bogatije države članice, a od onih siromašnijih e, su oduzeli sredstva. I dopustite da kažem da moramo konačno govoriti i o brojkama, a ne samo o političkim izvješćima. Dakle, postoje vrlo velike razlike. Radi se o vrlo velikim razlikama, čak od 350 milijardi eura i svaki građanin Europske unije bi trebao mjesečno plaćati 9 eura u proračun. Mislim da toliko novca možemo izvojiti i da je Europska unija to zaslužila. Puno hvala. Thank Hvala na minutu. gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege i kolegice. Tijekom zadnjih rasprava šefovi država i vlada osamnaest su postigli sporazum. Prije toga se održao e, jedan sastanak e, na vrhu a ostatak priče već e, poznajemo. Dakle, službeno je e, usvojen 2013. a tek e, nakon toga su usvojeni operativni programi i stoga su projekti bili na čekanju. 2014. je bila izgubljena godina i e, Oettinger, tadašnji povjerenik, je to s pravom rekao, ali skoro uopće nije došlo do apsorpcije sredstava. Dakle, mi već kasnimo i e, čini se da bi 2021. mogla postati izgubljena godina nakon Brexita i s obzirom na klimatsku katastrofu i s obzirom na stanje u svim političkim područjima moramo se zapitati želimo li si to doista priuštiti i oni koji imaju na umu svoje nacionalne proračune, ja to razumijem, ali ja ih pozivam da e, izrade prijedloge vezano uz e, vlastita sredstva. Dakle, 20. veljače moramo pokazati da smo spremni djelovati i da smo spremni iznaći rješenja kako svladati zajedničke zadaće koje su pred nama. Puno hvala, a sada gospodin Hava na minutu doamnă președintă stimați colegi uniunea europeană are uvaženi kolege europskoj uniji trebaju sredstva e, budućeg višegodišnjeg financijskog okvira i e, to što prije moguće. E, godišnje države članice izdvajaju 130 milijardi eura. Dakle, 130 milijardi eura godišnje za sljedeći VFO. 900 e, milijuna vrati se državama članica. Dakle, za svaki euro koji se ulaži 9 eura povrata za naše države članice. I države e, povrate jako puno sredstava Finska će primjerice izvojiti 2,2 milijarde eura, a dobit će 13 milijardi eura. E, dok će moja zemlja Rumunjska izdvojiti 4 milijarde, a dobiti 6,5 milijardi eura. Želimo da se uloži u projekte za čistu energiju, za projekte urbanizacije i za digitalnu Europu. I moramo također odobriti višegodišnji financijski okvir i to što prije, jer o tome ovisi politički uspjeh. Sada zastupnik Tang. Hvala. Kada čitate novine, često zaboravljate na to, ali svakih sedam godina Europska unija ima ogromnu šansu da nađe odgovore na izazove našeg vremena, dakle ozeljenjavanje poljoprivrede, e, poticanje europskih poduzeća i procvat našeg gospodarstva. Gospodine Rute, ovaj poziv je upućen vama ne dajte više poduzećima e, da rade što žele i ne dajte da građani plaćaju e, za jedinstveno tržište. nemojte se usredotočavati na 0,001%. Možda bi bilo bolje da se utroši više od 1% BDP p-a pa Dakle, nemojte gledati samo postotke, nego gledajte i na šanse koje su pred nama. Puno hvala sada gospodin Karas. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, ja apeliram na veću iskrenost kada raspravljamo o proračunu. Radi se o našoj budućnosti i stoga Europski parlament E, sada kreće u ofenzivu zato što velika većina građana smatra da se većina novca ulaže u upravljanje iako se većina sveukupnog proračuna ulaže u naše regije, u naše općine, sveučilišta, ruralni razvoj, poduzeća za razvoj i za budućnost. Dakle svaki euro E, dovodi do tri nova ulaganja i e, potrebno je informirati građane, dakle ne govori se dovoljno o dodanoj vrijednosti Europske unije jer ne postoje neto uplatitelji zato što e, je dodana vrijednost puno veća i o tome treba više govoriti. Mislim da je to neodgovorno da se program Ursula von der Leyen ne financira dostatno. I gdje su najveće razlike u obrazovanju, istraživanju i razvoju u ruralnim područjima, vlastitim sredstvima i socijalnoj koheziji. Morate to riješiti. Dakle, mi moramo osigurati budućnost zajedno sa građanima i moramo se pobrinuti za europski crowdfunding i na taj način ćemo zatvoriti taj jaz. Um, gospodine Karas, imamo uh, plavi karton. Hoćete li prihvatiti pitanje? Gospodine Karas? Oprostite, Zapravo pogrešila sam, nije postao takav zahtjev. Opustite se, gospodine Karas, nema pitanja, nema plavog kartona. A sada posljednji govornik na mom popisu je gospodin Mije Marakas. Jednu minutu, izvolite. Ta pomena hronja i Evropajki Enosi kalite na ilopisi to Green Deal mja ekseretika filodox politiki. Pozvani smo dakle ostvariti zeleni plan. To je vrlo ambiciozna politika i e, ova će se politika procjenjivati prema kapacitetima institucija e, da e, financije ulože u zelenu ekonomiju. Moramo se tražiti Europu bez nepravednosti, ali zato moramo vidjeti e, što ćemo izdvojiti u odnosu na nacionalne proračune za sada, odnosno do sada je Europska unija e, imala neke važne politike kao primjerice e, kohezijska politika ili zajednička poljoprivredna politika, ali sada traže se nove politike. Za nove politike trebaju nova sredstva i zato ovo što traži parlament 1,3 3% je zaista po mom mišljenju opravdano jer će to omogućiti da se ostvare buduće politike, a da se pritom ne smanje kohezijske politike niti e, poljoprivredna politika. I e, jednostavno nije odgovorno davati velike izjave od strane nacionalnih država, ako pritom se ne predvidi proračun za to. Hvala lijepa. A sada spontano javljanje. E, možete govoriti svi koji ste zatražili riječ. Prvo, gospođa Montinero. Hvala. Da, vrlo je jasno gdje sada stojimo. Ne slažemo se s time da je manje sredstava u VFO i moramo misliti na gospodarski i socijalni razvoj naših država članica. Ne slažemo se sa rezovima na teret naših država članica, na teret e, naše zemlje Portugala. Potrebna nam je politika koja će kohezijsku politiku i poljoprivrednu politiku uzimati u obzir. To su znatno važna područja, primjerice tako i za Portugal Postoje velika zabrinutost u Portugalu, u Španjolskoj, u Francuskoj, jer e, te zemlje imaju puno, e, mnogo regije koje su e, najudaljenija područja, a te regije je također potrebno razvijeti. Radi se o pitanju ribarstvene politike, o gospodarskim pitanjima, zatim turizam i sve to ne smije biti zanemareno. Dakle, potrebna nam je Europska unija koja se zalaže za regije i protiv rezova. Puno hvala. Vremena imamo i zato ne, ne prekida. gospodin Nekresku je naš sljedeći govornik. Gospodo predsjedavajući. prije dvije godine po prvi puta smo raspravljali na vijeću Europske unije. Tada sam bio ministar vanjskih poslova E, rumunjske. I govorili smo tada po prvi puta o ovom proračunu za vrijeme rumunskog predsjedanja, ali e, nismo se još ni za što odlučili ako su prošle dvije godine. Moramo razmisliti o našoj budućnosti. Ako želimo određenu budućnost, države članice moraju izvojiti više sredstava za europski projekt. Nema novih ili starih prioriteta. Jednostavno postoje prioriteti europskih građana na koje moramo odgovoriti. Potreba nam je proračun koji jamči budućnost Evropske Europske unije. Dakle, to znači fondove za poljoprivredu, za istraživanja, za okoliš. Sve to možemo ostvariti ako danas budemo sposobni donijeti odluke. I zbog toga lideri na vijeću moraju donijeti odgovarajuće odluke, moraju preuzeti svoju odgovornost kako bismo podržali europski projekt. Građani Europe očekuju od nas odgovarajući proračun za godine koje dolaze. Hvala. Gospođa Aguilar, izvolite. Hvala. Hvala. Ova plenarna rasprava e, naglasila je e, različite ideologije. Vidimo koliko je teško i složeno pregovarati o proračunu u post-brexitovskom kontekstu. Zato želimo brz sporazum koji će dati pravnu sigurnost glavnim igračima u našem gospodarstvu i e, iznad e, tih e, postotaka i brojke proračuna želimo imati proračun koji postavlja jasne prioritete Europske unije. Zeleni sporazum bit će važan sljedećih pet godina ali e, sve što proizlazi iz tog sporazuma, e, na primjer strategija od polja do stola, e, to će moći pružiti povjerenje građana ako ćemo moći se pobrinuti za nužnu potporu našim poljoprivrednicima. Ne samo da moramo biti ambiciozni i ostvarivati okolišne ciljeve, nego moramo biti i profitabilniji. E, moramo rješavati frustracije naših poljoprivrednika u ruralnim područjima i naš proračun ne smije marginalizirati izazove ruralnih područja kako se oni bore e, da e, u kontekstu održivosti. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, ako Europska unija želi dovoljno financirati zeleni sporazum, čistu proizvodnju hrane, koheziju i zadržati mir, moramo iskoristiti priliku koju nam je dao izlazak Ujedinjene kraljevine. <clears throat> Mi moramo e, iskoristiti priliku da e, se e, odmaknemo od besmislene militarizacije Europe. Trebamo zapravo uzeti sredstva iz Europskog obrambenog fonda i e, drugi, druga sredstva treba ukloniti od e, e, onih koji su bili za militarni vojni kompleks i vojnu proizvodnju. To je uzaludno trošenje novca. Trebamo omogućiti poljoprivnicima da ne koriste pesticide, kemikalije, moramo im pomoći da proizvode čistu hranu. Ne smijemo i dalje velike poljoprivrednike činiti bogatima, nego trebamo pružiti pomoć onim poljoprivrednicima kojima je potrebna naša pomoć da proizvode čišću hranu. Ne treba nam veći proračun, treba nam puno bolji proračun i e, e, to da povećavamo trošenje na obranu na račun e, građana Europe, to je neprihvatljivo. Hvala lijepa. Gospođa Novak. sa manjim sredstvima, sa manje sredstava ne možemo financirati više projekata i zajedničkih zadaća. Možemo biti i možemo svoj proračun promijeniti, ali moramo zadržati sve ono što je do sada bilo dobro. A u EU ima čitav niz dobrih projekata. Imamo naravno i nove projekte koji su potrebni, ali zajednički moramo više uničiti kada se govori o klimatskoj politici, sigurnosnoj politici u području istraživanja i razvoja znanosti, novih tehnologija, istraživanja, eh, odnosno borbe protiv raka i tako dalje. E, dakle, moramo misliti i na ljude, moramo razmisliti o zajedničkim vrijednostima. Zašto smo skupa? Neto platitelji ne smiju zaboraviti na solidarnost, ne smiju zaboraviti na to da oni šalju ta sredstva, taj novac onima koji su manje razvijeni. E, I na taj način će se prodati više njemačkih vozila, e, postići će se dodana vrijednost, e, prodat će se više nizozemskih na cvijeća, ali ne smijemo zaboraviti otkuda taj novac dolazi. Ne smijemo zaboraviti na budućnost i zato moramo imati dobro. Thank you, uh, Madam Gospođa Gospođa Karvales, imate riječ. E, koji puta nije ja svoje ime ne razumijem. To u redu, to je dopušteno. To je, to je moja pogreška, oprostite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala. Evo, ono što ću ja sada reći je zapravo danas već rečeno, ali osjećam tu etički poriv da to kažem. Europska komisija nam predstavlja vrlo ambiciozan plan rada kako bismo odgovorili na velike izazove e, koje europsko društvo mora odgovoriti. Međutim, važno je da ne e, sankcioniramo na taj način važne politike i ne smijemo praviti dihotomije između tradicionalnih i modernih politika. I zato mislim da je vrlo važno da se izdvoje sredstva za važne politike kao što su e, regionalne politike, politike ribarstva, politike kohezije ili pak poljoprivrede. Jer u protivnom naši građani neće vidjeti kako to e, da je europski projekt i dalje projekt solidarnosti. E, vrlo je važno da te politike odgovaraju važnim ulaganjima u Evropsku uniju. Hvala. Hvala, gospodin Pekarajnen, jednu minutu. I'm going to try this again. Pokušat ću ponovo. Možda se radi o meni, a možda se radi o mikrofonu. Gospodin Pekka Rajnen. Čujemo se? Gospođo predsjedateljice, više novca država članica u proračun Europske unije jasna je poruka rasprave 1,7% je premalo. Nadam se da ćemo imati hrabrosti pogledati prioritete na koje se troši novac. A i podjela rada između EU i država članica u mnogo važnih područja. Države članice, mislim, treba imati više odgovornosti. Na primjer, kada govorimo o e, izjednačavanju razlika unutar e, zemalja, razlika između zemalja E, su se smanjile, ali razlike unutar zemalja nisu se smanjile. Dakle, kroz svoje djelovanje države članice moraju se pribrnuti da se i njihov novac i novac Europske unije koristi na način koji e, dovodi do pravilne ravnoteže e, regija između financiranja, istraživanja i razvoja E, e, imamo značajan e, porast financiranja, ali tu treba postati veća odgovornost država članica, ulaganje u obrazovanje, istraživanje i razvoj. U mnogim je zemljama to ulaganje premalo. Dakle, tu trebamo biti aktivni u državama članicama i u unije. Gospodin Kristofor. Mislim da bismo morali zaista bili pošteni prema nama samima i prema europskim građanima. Ako smo zaista uvjereni europljani i ako zaista želimo imati jaču Europu i ako zaista želimo da Europa ima budućnost i perspektive kako bi mogla provoditi značajne politike, zeleni plan, borbu protiv raka i imati europsku vojsku. Ako to želimo ostvariti, to možemo učiniti pod jednim uvjetom, a to je da povećamo europski proračun. Treba povećati taj proračun jer u protivnom ne možemo imati velike ambicije, ne možemo sve te velike ambicije svesti u proračun s premalenim izdvajanjima. Apsolutno se slažem s onim što je rekao gospodin Weber, a to je da države koje ne poštuju vladavinu prava ne mogu dobivati financiranje od strane Europske unije. Ne možemo osim toga financirati Tursku. Ako želimo da Europska unija ima budućnost, želimo li biti ponosni na našu Europsku uniju, moramo joj dati proračun koji će biti na razini modernog svijeta. Hvala lijepa. Evo, e, rasprava koju danas vodimo naravno odnosi se na budućnost Europske unije, ali žalosno je e, da nema dogovora na razini Europskog vijeća. Pratimo se sada na važnost novog financijskog okvira. Predsjednica komisije nam kaže da moramo naći ravnotežu između starih i novih prioriteta. Osobno smatram da stari prioriteti su i dalje aktualni. Zajednička poljoprivredna politika i kohezijske politike ne smiju e, imati problema iako imamo nove politike poput zelenog plana, ali jednostavno ne možemo zanemariti poljoprivrednu politiku i kohezijske politike. Govorimo o neto platišama u mojoj zemlji glavna ulaganja su e, ona koju ostvaruju neto platiše. Dakle, moramo postići pravu koheziju i e, to putem solidarnosti. još jedna stvar koju želim dodati, ne uspijemo li imati i istovrsne subvencije za sve poljoprivrednike u svim državama članicama, ne možemo govoriti o jedinstvenom tržištu. Gospodine Kircos, izvolite. Hvala lijepo. Dakle, problem o kojem je riječ je sljedeći. Britanci su otišli iz Evropske unije, ali mentalitet koji je tu bio je ostao i tu. Ono čuveno želim natrag svoje novce, to je i dalje prisutno. I to se vidi u Europskom vijeću. Ako se dakle ta britanska metoda nastavi, on to će biti prava prepreka da bi se vodila učinkovita politika u Europskoj uniji. I da bi se doista ona važna politička područja vodila dalje razvijala dalje. To ugrožava direktnu budućnost Evropske unije. Naravno, Evropski parlament ne može sam riješiti sve probleme, ali barem imamo to u vidu i radimo što možemo. Hvala lijepo. Dakle, borba protiv klimatskih promjena bit će sigurno jedan od naših glavnih prioriteta u sljedećem mandatu. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je budućnost, e, u budućnosti ne zanemarimo stare prioritete zbog tih novih klimatskih, kao što je kohezija kao što je izjednačavanje standarda u europskim regijama. Jer građani upravo tih regija očekuju da će od Evropske unije dobiti dovoljno pomoći kako bi dok, nadoknadili razlike. Prema tome, mi to moramo u novom financijskom okviru predvidjeti da li će to doći iz e, doprinosa zemalja članica ili iz vlastitih sredstava kao što je porez na CO2 potpuno je otvoreno, ali nije ni bitno. Bitno je da mi to učinimo i da dobro komuniciramo s našim građanima. Ja shvaćam i razumijem da neto uplatitelje ne žele više uplaćivati, ali mi njihovim građanima treba objasniti da oni profitiraju od naše ukupne privrede. Dakle, riječ je o koheziji, riječ je o tome da ostanemo složni i ostanemo e, kredibilni. Gospodin Basescu. Vă astăzi am avut o dezbatere care arată de departe suntem. Ovom raspravom smo pokazali koje su, koje su naša stajališta. Jako je važno utvrditi sljedeće. Na ovaj način povećavamo razinu ambicije. Činjenica je da postoje novi projekti, ali resursi za financiranje su manji nego ranije. Ja mislim da su to jako čudne, i jako zanimljive situacije, a ispravno rješenje bi bilo sljedeće. Dakle, s jedne strane vijeće, a s druge strane Europska komisija moraju imati na umu stajalište Europskog parlamenta kada je riječ o financiranju 1,3% na taj način možemo barem održati one kohezijske programe, programe zajedničke poljoprivredne politike i također kako bismo mogli početi ostvarivati nove programe koji su iznimno važni. I još ću samo imati jednu primjedbu za kraj. Dakle, postoji neopravdani otpor neto E, platitelja. Dakle, vama je jasno da zapravo su vam nove države članice dale i novo tržište. Na primjer, situacija u mojoj državi. Mi smo izgubili 16 tisuća liječnika i jako puno inženjera koji su otišli raditi upravo u zemlje netodavateljice. I to je ono što je iznimno važno podsjetiti, pogotovo kada govorimo o kontekstu kohezije. Zahvaljujem. Gospodin Lopez Aguilar, izvolite. Povjereniče Han, ja vas E, podsjećam da ste kao povjerenik za regionalnu politiku se usmjerili na ova regionalna periferna područja, a sada ste povjerenik za proračun. Ja sam vas čuo u, na svim jezicima i u svim sektorima u ovom Europskom parlamentu, a uključujući i klub zastupnika, znači klub Pučana iz kojeg vi dolazite i klub socijaldemokrata iz kojeg ja dolazim, to za nas nije prihvatljivo. Kad imamo tako velike ambicije, nije moguće da Europska unija nudi najštedljiviji i najškrtiji višegodišnji financijski u svojoj povijesti. Dakle, ne možemo to tako raditi. Drugo, Znači, nije prihvatljivo da ona politička područja koja moraju biti prioritet zapravo e, budu na šteti svih onih drugih politika koje nam e, pogoduju u drugim područjima. Dakle, ovdje govorimo o e, onim najnepovoljnijim područjima, govorimo o poljoprivrednicima, govorimo o ruralnim područjima, govorimo o perifernim područjima. Dakle, Europski parlament je taj koji ima zadnju riječ i to nitko ovdje ne smije zaboraviti. Dakle, mi jesmo odlučni i ako mi ne odobrimo e, višegodišnji financijski okvir, njega neće biti i upravo zato ga morate promijeniti. Trebate zadovoljiti sve one zahtjeve koje je Europski parlament izložio u e, svojoj velikoj većini. Zato što alternativa jednostavno nije blokiranje trenutnog višegodišnjeg financijskog okvira, nego upravo nemogućnost i neuspjeh ovog cijelog europskog projekta. Puno hvala. Gospodine Kelly, izvolite. Hvala. BFO je strahovito bitan za Europsku uniju kao i gorivo za stroj. I što je bolje kvaliteta goriva, to će bolje stroj funkcionirati. Prema tome, bez tog goriva ne možemo funkcionirati. Drugim riječima, bez učinkovitog i efikasnog proračuna ne može funkcionirati Evropska unija. I zato su sad pozvane zemlje članice, posebno premijeri, da pokažu stanovitu viziju i da shvaćaju e, što znači taj proračun i šta moramo učiniti najbolje u interesu naših građana. E, kao što imamo dokazi ovdje, dodana vrijednost, e, ekonomija udjela, zatim zajednička politička politika, klimatske promjene, Erasmus i tako dalje. Vidimo da možemo, logično je, i to pametno i razumno e, djelovati sada na korist naših svih građana. Ja sam jako, jako sretan što mogu reći da je naš e, premijer Dakle, iz moje Irske su indicirali, za sada su nagovijestili spremnost da povećaju svoje doprinose u, e, u, u, u opći proračun Evropske unije. Hvala lijepo. Ovdje, samo da kažem, ovo je izuzetak jer ja sam dala malo više vremena i uzela sve govornike koji se javljaju. danas ujutro nismo imali tako gust raspored. Prema tome malo kasnimo u odnosu na predviđeno, ali bilo je vremena, a sada riječ dajemo povjereniku Hanu, izvolite. E, gospođo predsjedajuća, štovani zastupnici, hvala vam puno na ovom vrlo, vrlo plodonosnoj razmjeni stajališta rasprava o sljedećem VFO se pokazala i, i traje već mjesecima i pokazala je koliko smo strpljivi i koliko želimo naći pozitivne učinke i ishode za naše građane. Ne, ne slažemo se u svemu, ali imamo zajedničke prioritete. E, proračun mora biti dovoljno velik da bi sve naše ambicije zadovoljio. Međutim, potreban je kompromis, to je jasno i kao što je predsjednica komisije von der Leyen već rekla, vremena više nema. Sljedećeg tjedna e, se nadamo da ćemo doći do dogovora. Svi želimo jedan vrlo ambiciozan proračun, ali ne možemo ignorirati realnost i znamo da smo sada ostali unija od samo 27 članica i to naravno donosi svoje i nove izazove. Stoga vas, apeliram na vas da se složite i da donesemo jedan konsenzus oko proračuna i da naravno radimo na sektorskim prijedlozima. Da pače, trebamo zajedno raditi da bude taj proračun što je moguće bolje kako bi mogao realizirati našu zajedničku stratešku agendu za Europu, našu uniju. I mislim da nas treba opremiti sredstvima da realiziramo zeleni plan i klimatsku neutralnost, a s druge strane da osigura vlastite prihode, primjerice od poreza na plastični otpad i tako dalje, novi sustav trgovanja emisijama i tako dalje. Dakle, mislim da je konstruktivna i produktivna rasprava se očekuje 20. veljača na izvanrednom samitu e, Europskog vijeća i da mislim da će to biti dobro za Europu. Europa neće moći jednostavno realizirati svoja obećanja ako ovo sada ne dogovorimo i ne postignemo pametne kompromise. Ljudi očekuju od nas i o tome ovisi sve, svi programi od Erasma do zajedničke poljoprivredne politike. Prema tome mi sad moramo djelovati. Zašto se tako žurimo? Zato što već kasnimo kao što su i rekli neki govornici, čak smo i, imamo veće kašnjenje nego što smo ga imali 2013. kod prošlog sedmogodišnjeg proračuna, a kao što vidite onda smo već bili u zaostacima više od godinu dana. Prema tome mi sad moramo se požuriti kako bi osigurali da se svi programi nastave realizirati 2021 izbjegavajmo bilo kakve odgode, daljnja kašnjenja, ostanimo ujedinjeni, ostanimo vjerni sami sebima, svoje savjesti i našim institucijama. A što je najvažnije, ostajemo vjerni i dosljedni obećanjima prema našim građanima. Komisija će i dalje biti predana voditi jedan otvoreni dijalog i podržati sve pametno rješenja u predstojećim pregovorima. E, meni su proteklih dana, konkretno zadnja dva dana, mnogi, mnogi pitali da li vjerujem da je moguće, da li vjerojatno postići dogovor sljedećeg tjedna. Misleći da prema tradiciji je to prilično nevjerojatno da bi samo jedan sastanak, jedan summit bio dovoljan da se postigne dogovor. Međutim, ja mislim da je krajnje vrijeme da prekinemo tu dosadašnju tradiciju e, dogovora oko proračuna na europskim samitima i da sada napokon krenemo s novom tradicijom jednog sastanka glavnog odlučujućeg. Ja sam putovao na mnogim, mnogim, mnogim državama članicama proteklih tjedana, sudjelovao u mnogim sastancima i razgovorima i vjerujem, vjerujem da možemo postići konsenzus među zemljama članicama već sljedećeg tjedna pod uvjetom da imaju dobru volju i energiju i ono što moram naglasiti kao posebno važno, da ona veće vodeće članice budu aktivnije i da rade na tome da postignemo dogovor. Stoga očekujem od svih vas da koristite svoje mreže, svoje kontakte, izvršite pritisak na evropske premijere, evropske šefove vlada država, na svoje stranačke kolege, svoje prijatelje, kako bi zaista učinili svi sve i postigli dogovor i nakon toga da e, uđemo u naše pregovore i da to napokon zatvorimo. Mi iz komisije ćemo dati sve od sebe da to postignemo. Hvala lijepa. Povjereniče Han, nadam se da će se dobra volja i nastaviti. Naša zadnja govornica je državna e, tajnica, gospođa Brnjac, u ime e, Hrvatskog predsjedana vijećem. Izvolite. Štovani zastupnice, da završim, htjela bih vam ovdje zahvaliti na vrlo korisnoj raspravi. Pribilježila sam sve vaše brige, sve vaše komentare, sve vaše pitanja i prenijet ću to predsjedniku vijeća Mišelu. Važno je da se Europa nastavi razvijati i da se socijalne nejednakosti e, i jazovi smanje a što znači da se moraju sve te politike moraju ostati učinkovite. S druge strane imamo i nove izazove koji su se odrazili u strateškom planu rada Europske unije. Nadalje, Znamo da je jedna velika zemlja članica i platištelj u proračun napustila Uniju, što znači da mi s jedne strane moramo s manje sredstava u proračunu računati, a s druge strane osigura dovoljno sredstava da ispunimo sve izazove koji sam se nameću. Prema tome, jedan učinkoviti e, proračun, dobro izbalansiran, je ono što moramo e, dogovoriti jer to jedino ispunja očekivanja građana. U suradnji s vama bit će moguće na mala tranzicija ova koja je pred nama do dugo sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Hrvatsko predsjedanje će biti i spremno e, nastaviti rad s vama kako bi postigli rezultate čim se dogovori na vijeću jedan konsenzualno rješenje, a mi ćemo odmah s vama radi dalje da ispunimo očekivanja naših građana. Hvala lijepo, ovime sad prekidamo naše zasjedanje do 12 sati kada nastavljamo s glasanjem.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 the president. Dear colleagues, please. Drage kolege, molim vas da sjednete. Sada ćemo započeti s glasovanjem. Molim vas da sjednete. Dragi kolege, molim vas da sjednete. Okay. This is the third and Dobro, ovo je treći i posljednji put da vas molim da sjednete prije nego što započnemo s glasovanje. Dakle, svi vi koji imate bilateralne sastanke u hodnicima, odnosno u redovima između sjedala, molim vas da sjednete, da nastavimo s glasovanjem. Ne želim imenovati kolegice i kolege, ali morat ću ako nastavite. Hvala vam. Evo, svi su vrlo uzbuđeni i iščekuju početak glasovanja. Imam samo jedno priopćenje, molim vas mogu li samo e, izreći priopćenje? Znači, klub Pučana je izvijestio predsjednika o odlukama vezano uz e, promjene e, u odborima. To će biti zapisano u zapisniku sa današnje sjednice i također stupa na snagu od objave priopćenja. Sada imate li pred sobom, evo pitanje iz poslovnika, izvolite. Merci. Oui, c'est un rappel au règlement. Hvala. Da podsjećam na poslovnik članak 10 stavak 4 koji govori o tome da tijekom e, parlamentarnih rasprava e, parlamentarci ne smiju ni u kojem slučaju vrijeđati druge. E, jučer gospodin Marijani tijekom rasprave o Siriji je isto tako pozvao na istrebljenje pobunjenika. Znači ne teroriste Daesha nego pobunjenika. To je uvreda, to su karakteristike fašističkog govora i to ni u kojem slučaju nema mjesta u našem parlamentu. Vladimir Putin želi ubijati e, svoje neprijatelje i on je ovakav diskurs unio i u naš parlament. Da, možemo u svakom slučaju se burno raspravljati i nemati ista mišljenja, no nijekom slučaju ne smijemo e, podržavati e, kriminalce i e, zločine protiv čovječnosti. U tom smislu u svjetlu članka 44 poslovnika pozivam vas da sankcionirate ovako takvo ponašanje e, našeg zastupnika. Gospodine Glucksmann, hvala vam što ste nam ukazali na to. Pogledat ćemo transkript zapisnika i izvijestit ćemo e, predsjednika o tom slučaju. Također, vi imate pitanje u vezi poslovnika, izvolite. Um, e, ja bih pa, paradoksalno želio zahvaliti Rafaelu Glucksmanu na ovome što je rekao. Ovo nije rasprava, dakle nastavit ćemo sada sa našim dnevnim redom. Dakle, zaključili smo tu temu, idemo dalje. Evo, samo kratko prije nego što prijeđemo na glasovanje. Molim vas, imajte poštovanja prema predsjedavatelju. Hvala kolege. Sada moram pročitati izjavu koja će izazvati bijes kod nekih kolega i zato vas molim da mirno saslušate što imam za reći. Obavezna sam podsjetiti vas da je prema pravilniku iznošenje isticanje zastava i takvih oznaka nije dozvoljeno. Prema tome molim zastupnike koje imaju zastave pred sobom da ih na svojim e, klupama da ih maknu. I također vas podsjećam na pravilnik na koji sam vas već na početku podsjetila. Sad prelazimo na glasanje. Dobro, gospodin Lambert, ako nemate pitanje u vezi poslovnika prelazimo na e, glasovanje. Dakle, prelazimo na prvo glasovanje, a to je sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vjetnama. Imamo pojmenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Idemo dalje na glasovanje o rezoluciji o e, sporazumu o slobodnoj trgovini. Počinjemo sa amandmanom 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5 za,